Predsjednik je od e, vijeća dobio stajalište za prvo čitanje. Riječ je o uredbi Europskog parlamenta i vijeća o postupku stečaja. E, naslov će se objaviti u zapisniku sjednice. E, tromjesečno razdoblje koje parlament ima na raspolaganju počinje sutra 16. travnja 2015. Poštovane kolege, molim vas da napustite dvoranu jer sada ćemo otvoriti